sam u skladu sa e, pravilom 78 e, potpisao pet pravnih akata koji su usvojeni u redovnom zakonodavnom postupku. I oni će također biti objavljeni u zapisniku ove